u zapisniku ove sjednice. Prelazimo sada na dnevni red za ovaj tjedan. Konferencija predsjednika je e, podijelila e, konačni prijedlog dnevnog reda. E, Klub zastupnika Pučana javio je da želi zaključiti e, glasovanje sa odlukom i e, dajem riječ zastupniku Piperu. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Mi ćemo danas e, govoriti o procjeni učinka zakona. Nažalost, e, nećemo donijeti odluku. Neće biti rezolucije, a zapravo se radi o procjeni učinka e, propisa na srednje velika poduzeća. Nažalost, to nije uključeno kao obvezujuće stajalište u komunikaciji komisije. Radi se o tome da odbor za procjenu učinka e, više nema potrebnu snagu. E, to su stvari o kojima se odlučuje ovih dana, to je nešto što ne želimo prihvatiti i iz tog razloga e, smatramo da je potrebno donijeti rezoluciju i time zaključiti raspravu, te molimo vašu podršku. Zahvaljujem. E, želi li netko govoriti u prilog ovom prijedlogu i podržati gospodina Pipera? Izvolite. Da, gospodine predsjedniče, želio bih podržati ovaj prijedlog. E, tekst nacrta prijedloga je nešto što treba i nadalje biti predmet rasprave. E, još trebamo vremena do donošenja zaključaka, ali ovime podržavam taj prijedlog. Zahvaljujem. Protivili se netko ovom prijedlogu? Nitko. Onda ćemo glasovati o ovom prijedlogu. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Usvojeno. Što se tiče rokova za prijedloge za rezoluciju, rokovi su 12 e, sati u utorak, a što se tiče zajedničkih prijedloga 12 u srijedu. Što se tiče izmjena zajedničkih prijedloga, jedan popodne u srijedu, a što se tiče odvojenog i zasebnog glasovanja, e, ono će se održati u sedam na večer u srijedu. Ima li daljih primjedbi što se tiče današnjeg dnevnog reda? Nema. Što se tiče utorka, dobio sam priopćenje od kluba Pučana da žele glasovati o rezoluciji što se tiče e, spojivosti sa ugovorom E, sporazume između Europske unije i Kanade o prijenosu i obradi evidencije putničkih podataka e, što se tiče zrakoplovnog prijevoza. Dajem riječ e, kolegici. Zahvaljujem. Poštovane kolegice i kolege, prije tri dana je podnesen ovaj prijedlog bez dogovora sa izvjestiteljem u sjeni i zato nismo imali mogućnost raspravljati o ovom prijedlogu. E, sam odbor nije vodio raspravu o ovoj temi i zato smatram da je potrebno dati potrebno vrijeme klubovima. Osim toga problematično je to što se radi o međunarodnom sporazumu. E, to e, bi zapravo bacilo loše svjetlo na Europski parlament budući da e, želimo biti ozbiljan partner što se tiče međunarodnih sporazuma, a ovdje bi se trebale donositi političke odluke, a da pritom prethodno nisu podnesene Europskom sudu. E, to bi značilo da moramo jako puno toga podnijeti Europskom sudu. E, osim toga dolazi do pravne nesigurnosti što se tiče zrakoplovnih tvrtki podnošenje Europskom sudu značilo bi da bi došlo do odugovlačenja. To znači da bi došlo do odugovlačenja i što se tiče borbe protiv terorizma. Zahvaljujem. Tko želi podržati ovaj prijedlog, gospođe Holmajer? Tko želi podržati? Nitko se ne javlja. Želi li netko govoriti protiv ovog prijedloga? Gospođa Zibl, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Zašto smo mi za to da se e, treba podnijeti zahtjev Europskom sudu? Ovaj Europski parlament nikada nije osporavao to da je evidencija putnika jedan od instrumenata za borbu protiv terorizma. Mi smo u prošlosti dali svoju suglasnost za dvije konvencije u tom području. Međutim, mi smo to učinili u fazi e, kada, je još, kada su još vrijedili propisi koji se odnose na pohranjivanje osobnih podataka. Međutim, e, u međuvremenu je Europski sud stavio izvan snage tu e, direktivu. Ovdje se radi o prvom međunarodnom sporazumu o kojem donosimo odluku nakon te odluke suda. Naravno, tijekom pregovora nije postojala mogućnost da se pojasni ovo pitanje. Ja bih međutim željela ukazati na to da i vijeće i komisija rade na pojašnjenju ovog pitanja u e, smislu u kojem obliku je ovaj sporazum spojiv sa europskim ugovorima. E, međutim, to nije definitivno razjašnjeno. E, postoji opasnost za sigurnost e, građana, međutim, to nije definitivno. Pregovori o sporazumu trajali su pet godina. Tijekom tog razdoblja postojala je razmjena podataka, ona će i nadalje postojati i stoga smatram da je dobra tradicija da se osiguramo da činimo sve što je u našoj moći radi sigurnosti naših građana, a da to pritom ne predstavlja povredu temeljnih prava. Hvala. E, tko podržava prijedlog gospođe Holmeier? Molim da dignete ruku. E, tko je protiv? Suzdržan? Odbijen. Provjera elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Nisam ja kriva ako vam treba tako dugo. Prijedlog je odbijen. Javlja li se još netko za riječ što se tiče dnevnog reda za utorak? Ne. Prelazim na sredu. E, pučani podnose zahtjeve da se donese rezolucija što se tiče priznanja e, palestinske državnosti i da se to odgodi e, za sjednicu u prosincu. Dajem riječ gospodinu Prediju. Izvolite. Hvala lijepa. U ime Pučana mi bismo zatražili odgodu glasovanja o ovom osjetljivom pitanju. Mislim da možemo održati raspravu onako kako je predviđena, a tijekom narednih tjedana u parlamentima država članica možemo raspravljati o tom tekstu i glasovati o njemu u prosincu. Mislim da ne bi bilo dobro kada bi parlament sada pokazao podijeljeno što se tiče ovako osjetljivog pitanja. Hvala. Javlja li se netko ko želi govoriti u prilog ovog prijedloga? Netko ko želi govoriti protiv ovog prijedloga? Izvolite gospodine Aoid. Hvala lijepa. E, želio bih u ime našeg kluba e, prvo reći da se slažem e, s onim što ste rekli na početku što se tiče ovog strašnog napada u sinagogi. Kao drugo, Čini mi se da postoji želja da se glasuje o ovom prijedlogu, ali e, se želi ostvariti konsenzus. Nadamo se da će postojati većina u prosincu. Ja sam razgovarala o ovom pitanju sa mojim prijateljem gospodinom Predom i on je dao do znanja da e, pučani imaju stajalište izvan kojeg ne žele ići. E, ja smatram da postoje mogući kompromisi. Međutim, izgleda da se razgovara samo o potencijalnom ishodu. Ja smatram da se može reći da postoji postoje određene mjere koje bi mogle dovesti do rješenja u ovom procesu što se tiče e, rješenja sa dvije države. Međutim, ima nešto što me brine kada govorimo o odgodi glasovanja ne postoje naznake da postoji spremnost što se tiče traženja konsenzusa i zato se veselim raspravi kako bismo vidjeli je li to moguće. Zaključno želim reći da predsjednik je prekinuo govornika. O ovom prijedlogu ćemo sada glasovati. E, prijedlog je odgoda rezolucije za prosinac. Tko podržava ovaj prijedlog? Tko je protiv ovog prijedloga? Tko je suzdržan? Provjerit ćemo elektronskim putem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Ponovit ću pitanje. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje za 188, protiv 167. Prijedlog je usvojen. Što se tiče srijede, imam prijedlog e, kluba EFDD. E, žele promjenu e, naslova koji se odnosi na sektor čelika u EU. uniji. Gospodin Tamburano ima riječ. Dobar dan. Ova je tema prilično važna zbog socijalnih aspekata i zapošljavanja. Ova unija stvorena je kao zajedničko tržište ugljena i čelika i u ime FDD-a mi tražimo da točka na dnevnom redu u srijedu izjava komisije o situaciji u industriji čelika promijeni se naslov sektor čelika u Europskoj uniji zaštititi radnike i industriju. Tražimo također rezoluciju o kojoj će se glasovati u prosincu kako bismo li dovoljno vremena za pregovore. Hvala. Hvala lijepa. Želi li netko podržati ovaj prijedlog? Želi li netko iznijeti argumente protiv ovog prijedloga? Glasovat ćemo o ovom prijedlogu. Tko je za? Molim da dignete ruku. Tko je za? Tko je protiv ovog prijedloga? Suzdržani? Provjerit ćemo elektronskim putem. Otvaram glasovanje. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Prijedlog je usvojen. Što se tiče e, dnevnog reda za srijedu, ECR je podnio prijedlog da se e, utvrde nepravilnosti iz lokalnih izbora u Poljskoj i predlažu da to bude zadnja točka dnevnog reda u srijedu i da rasprava završi usvajanjem rezolucije. Tko podržava ovaj prijedlog? Odnosno, tko želi govoriti u prilog ovog prijedloga? Gospodin Krastolodepski. Hvala gospodine predsjedniče. Cilj ovog prijedloga je na dnevni red staviti temu koju ste upravo spomenuli, jer postoje očite nepravilnosti s kojima smo suočeni u sklopu lokalnih izbora u Poljskoj, koji dovode do prijetnje demokraciji, najveće prijetnje od 89. Podsjetio bih na izjavu komisije na ovu temu. Izbori koji su održani u Poljskoj nisu bili u skladu sa europskim i međunarodnim standardima. E, vjerujemo da je došlo do velikih nepravilnosti i u tom smislu postoji veliko nezadovoljstvo u Poljskoj. Rezultati ovih izbora objavljeni su tek šesti dan od dana izbora. Postoje mnogi u Poljskoj koji su uvjereni da je došlo do značajnih nepravilnosti u sklopu izbora. U ovom domu često se bavimo pitanjima demokracije i postupcima u trećim zemljama, ali smatram da moramo pogledati što se događa u Europi. Zahvaljujem. Javlja li se još netko za riječ? Izvolite. Dame i gospodo, ja ovdje imam popis OECD-ovih standarda kojima se definiraju uvjeti i kriteriji za demokratske izbore. Ono što se dogodilo u Poljskoj je u jasnoj suprotnosti sa ovim standardima. I e, stoga vas pozivam e, da razmislite što bi bilo da se tako nešto dogodilo u vašoj zemlji. Zamislite da imate na izborima 20 ili 40% nevaljanih listića. Zamislite da usred izbornog procesa dođe do ostavke cijelog državnog izbornog povjerenstva. E, po vašem mišljenju, bi li to bilo u skladu sa demokratskim standardima? A ako smatrate da je to u skladu sa demokratskim standardima, onda možete glasovati protiv ovog prijedloga, ali ako smatrate da ovdje eventualno postoji problem, molim vašu podršku. Hvala lijepa. E, želi li se netko usprotiviti ovom prijedlogu? Izvolite. E, hvala lijepa. E, poštovane dame i gospodo, ja sam protiv ovog prijedloga. Ovaj prijedlog predstavlja pokušaj da se o lokalnoj politici raspravlja na europskoj razini. Trenutno se vodi interna rasprava e, o tome u Poljskoj e, i to je ono što to jest. E, interna rasprava. Došlo je do određenih pogrešaka u sklopu izbornog procesa. Postupak je još uvijek u toku i s tim pitanjima će se pozabaviti lokalni sud. Iz toga je moj prijedlog da se odbije ovaj prijedlog. Zahvaljujem. Sada ćemo glasovati o ovom prijedlogu. E, tko je za, molim da dignete ruku. Tko je protiv ovog prijedloga? Suzdržan? Prijedlog se odbija. Mislim da je bilo očito. Prijedlog je očito odbijen. Što se tiče dnevnog reda za četvrtak, nitko se nije javio za riječ. E, to znači da je ovime usvojen dnevni red za ovaj tjedan sa predloženim izmjenama. Prelazim sada na točku dnevnog reda izglasavanje nepovjerenja komisiji. U sklopu ove rasprave nećemo imati postupak spontanog javljanja za riječ, niti će postojati mogućnost korištenja plave karte. Prvo bih e, želio pozdraviti komisiju. E, koliko vidim, s iznimkom gospodina